Nastavljamo dakle glasovanje i e, dolazimo do izvještaja Gresle. Dakle, izvještaj Gresle. Ovdje imamo jednokratno poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. A prije toga e, dajem riječ predsjedniku odbora. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, kao predsjednik odbora e, Dakle, E, nekoliko zastupnika skrenulo mi je pozornost na to da su e, dobili pisane informacije od direktora Olafa o odluci. E, tu informaciju odbor nije dobio na službenoj razini. To nije adekvatan postupak u odnosu na parlament i stoga bih pozvao predsjednika da istraži ovu situaciju. Hvala. Zahvaljujem na ovoj informaciji. Postupit ću u skladu s traženim. Prelazimo na glasovanje u svezi s ovim izvještajem. Poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Izvještaj nije prihvaćen s potrebnom većinom. zajedničko stajalište vijeća e, proglašava se prihvaćenim u neizmijenjenoj verziji. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvještaj GIGOLD. Prva točka odbora, glasovanje u dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, Ne, samo za drugi dio imamo poimenično glasovanje. Sada smo kod prvog dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržan? E, prihvaćeno. Drugi dio, poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Odbijeno. Prelazimo na drugi amandman 2CB. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. E, prelazimo na članak 14. E, stavak 1. slovo A. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Prelazimo na tekst odbora i poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Odbijeno. Prelazimo na amandman 2CB. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Amandman treći za. Protiv. Suzdržan. Prihvaćeno. Glasovanje o ovako je izmenjenom prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Dajem riječ e, gospodinu izvjestitelju. Poštovani kolege, poštovani predsjedniče, moj bi prijedlog bio da konačno glasujemo i da vratimo pitanje na odbor kako bismo pokrenuli pregovore s vijećem e, čim vijeće odradi svoj dio posla i e, donese svoju odluku. Hvala, glasujemo ovom prijedlogu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Znači postupit ćemo na taj način. E, prelazimo na izvještaj Grote. Amandman 22. do 25. i 27. O tome se glasuje skupno. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Odbijeno. Amandman 21. poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Prihvaćeno. Prelazimo na amandman 26. Otvoreno glasovanje. Zaključeno glasovanje. Odbijen. Prelazimo na amandman 28. Isto tako poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Odbijen. Prelazimo na glasovanje o ovako izmijenjenom prijedlogu komisije. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zaključeno prihvaćen. E, dajem riječ izvjestitelju. Gospodine predsjedniče, ja bih u skladu sa člankom 57. stavkom 2. predložio da odgodimo glasovanje o zakonodavnom prijedlogu kako bismo mogli otvoriti pregovore s vijećem. Tko je za ovaj prijedlog? protiv, suzdržan, ovo moramo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Prihvaćeno. Postupit ćemo na traženi način. E, prelazimo na sljedeći izvještaj. Izvještaj Parnjo. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Blok 2 otpada. Dolazimo do pojmeničnog glasovanja ovako izmijenjenog prijedloga komisije. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. Prihvaćen. Prelazimo na glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Prihvaćen. Čestitam izvjestitelju. E, prelazimo na izvještaj podimata. E, prelazimo na amandmane odbora u bloku 1 do 32, 35 do 38, 41 do 54. Tko je za? Protiv? suzdržan, prihvaćen. Što se tiče amandmana 33. odbora, tko je za, protiv, suzdržan, prihvaćen. Amandman 34. za, protiv, suzdržan, prihvaćen. Amandman 39. O njemu glasujemo u dijelovima u tri dijela poimenično. Glasovanje u prvom dijelu otvoreno. Zaključeno. Prihvaćen. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Prihvaćeno. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen. Amandman 55. O njemu glasujemo u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćen. E, amandman 58. pojedinačno glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Odbijen. Prelazimo na sljedeći amandman 56. i 57. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Glasujemo o prijedlogu odbora za, protiv, suzdržan, prihvaćeno. Glasujemo o ovako izmjenom predlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaćeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno s velikom većinom prihvaćeno. E, čestitam e, izvjestiteljici. E, prelazim na izvještaj Balca, dajem riječ izvjestitelju. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, želio bih iskoristiti ovu priliku da kažem da nemamo na dnevnom redu razmjenu mišljenja o ovoj važnoj temi ovaj tjedan i ja to ne razumijem. Mislim da jasno glasovanje ne znači da praktički možemo zanemariti ovu temu i zapravo sam šokiran time što je konferencija predsjednika odbila E, prijedlog našeg kluba da se vodi razmjena mišljenja o ovoj važnoj temi. Smatram da na dnevnom redu postoje ovaj tjedan e, teme koje nisu toliko važne kao ova tema. I e, zato smatram da je žaljenja vrijedno da ulazak u eurozonu zemlje kao što je Latvija E, ne dobiva više pozornosti. I mislim da trebamo dati do znanja da je ovo nešto što se treba pozdraviti, a posebno što se tiče napora e, i aktivnosti koje je Latvija poduzela u zadnjih nekoliko godina. Nadam se da kada do toga dođe da moramo tome pokloniti veću pozornost i smatram da je ovo bilo potrebno reći. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa kolega Balce. Prelazimo na glasovanje. Amandman prvi poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Odbijeno. Amandman drugi. Isto tako poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Odbijen. Glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji, isto tako poimenično. Glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Usvojeno s velikom većinom. Čestitam Latviji. Prelazimo na sljedeću točku o kojoj ćemo glasovati. Sigurnost cestovnog prometa, izmjena četvrta. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Ako želite, provjera. Glasovanje završeno. Usvojeno. Onda vas lijepo molim da mi date jasan znak kod glasovanja. Amandman prvi, poimenično. Otvoreno glasovanje. Zaključeno. Odbijen. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Originalni tekst, točka 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. E, glasujemo o cjelovitom tekstu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. E, prelazimo na izvještaj Tavares. Amandman prvi. To je alternativni prijedlog rezolucije jednog kluba. Tko je za ovaj amandman? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Prelazim na amandmane drugi do šesti. Tko je za? Protiv? Molim da ovo provjerimo. Glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Amandman usvojen. Prelazimo na točku 69. originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Provjera. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zaključeno. usvojen. Prelazimo na točku 70. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Usvojen. E, točka 73. E, Poimenično glasovanje otvoreno. Zaključeno. Usvojen. Članak 77. Isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zaključujem. Usvojen. Članak 78. Isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zaključujem. Usvojen. E, članak 79. E, poimenično glasovanje. Zaključeno. Usvojen. Točka 80. On njoj glasujemo u dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? suzdržan, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Točka 81. Poimenično glasovanje. Otvoreno. Zaključeno. Usvojeno. Točka 85. Poimenično glasovanje. Otvoreno. Zaključeno. Usvojeno. Prelazimo na usvajanje ovako izmijenjenog ukupnog teksta. Tko je za ovaj tekst? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojen. Ako želite, možemo provesti kontrolno glasovanje. Otvaram kontrolno glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Hvala vam lijepa. Prelazimo na glasovanje zajedničkog amandmana, odnosno prijedloga rezolucije o poplavama u Europi. Glasujemo o ukupnom tekstu više klubova. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Prelazim na izvještaj Mekarti o restrukturiranju bankarskog sektora. E, glasujemo o točki četvrtoj. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zaključeno. Usvojen. Točka osma u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvojen. E, točka deveta originalnog teksta. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Usvojena. Drugi dio, također poimenično. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Usvojena. Točka deveta, ali ne je jedan i dva originalnog teksta, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Usvojen. E, točka 9. alineja sedam Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Usvojen. Točka 10. Glasujemo u dva dijela. Tko je za prvi? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? suzdržan, usvojeno. O točki 13. glasujemo u dva dijela poimenično. Otvaram glasovanje u prvom dijelu. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. isto tako usvojena. E, dolazimo na točku 14. originalnog teksta o kojem koje također glasujemo u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na točku 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojena. E, nakon točke 16. izmjena prva, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Točka 30. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman drugi. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojeno. E, uvodna izjava E u dva dijela. Poimenično glasovanje, prvi dio otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. isto tako usvojena. Uvodna izjava je prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojena. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Usvojena. Uvodna izjava L, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Prelazimo na uvodnu izjavu M. Tko je za? Molim da dignete ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojena. Uvodna izjava T. Glasovat ćemo u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojena. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojena. Uvodna izjava AF. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojena. Prelazimo na uvodnu izjavu A J u dva dijela. Prvi dio tko je za? Molim da dignete ruku tko je za. Tko je protiv? Suzdržan? Usvojena. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojena. Kolegice Roth berendt No, e, prelazimo na uvodnu izjavu AK, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Prelazimo na ukupnu rezoluciju. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Čestitam. Prelazimo na izvještaj VON o zaštitu financijskih interesa. E, točka peta u dva dijela. Prvi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojena. Drugi dio. Rukom. E, molim da dignete ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Točka 9. Originalni tekst. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Točka 11. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Prelazimo na originalne tekste u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojen. Drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Točka 14. Originalni tekst u dva dijela. Ponovno prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Prelazimo na točku 18. Amandman na 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijen. Amandman 18. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbijen. 19. za, protiv, suzdržan, odbijen. Točka 20. u dva dijela, prvi dio poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Točka 25. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Točka 26. Poimenično. Tko je za? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. prihvaćeno. E, točka 34. od dva dijela. Tko je za prvi dio? Dignite ruku, molim. Protiv? Suzdržan? Usvojen. Drugi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. E, prelazimo na točku 60. o kojoj također glasujemo u dva dijela. Prvi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Amandman peti. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman drugi, tko je za? Traži se provjera. Što se tiče e, petog amandmana, molim e, da e, to ponovimo. Otvaram glasovanje o petom amandmanu. Zatvaram. Usvojen. Imate pravo. Hvala lijepa na potpori. Prelazimo na drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Drugi amandman. Zatvaram. Usvojen. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Provjera, ako želite. Još jednom provjera. Doista je jako teško Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno, odbijen. Amandman sedmi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Kontrola? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Prelazimo na amandman 8D, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 9D, tko je za? Protiv? Usvojen. Amandman 10. Ako želite provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman deseti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojen. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Ako želite, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Točka 71. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Amandman 20. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. usvojen. Amandman 12. Tko je za? Molim da dignete ruku. Protiv? Usvojeno. Ali e, molim glasovanje, otvaram glasovanje, provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 13D poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 14D. Tko je za? protiv, suzdržan, kontrola. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Kontrola. Provjerit ćemo. Molim vas da date znak. Ispada da je rezultat uvijek drugačiji od onoga što tvrde klubovi zastupnika. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Usvojen. E, točka 89. Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Usvojen. Amandman prvi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojen. Prelazimo na cjelovit tekst. Glasujemo o cjelovitom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojen. Čestitam. Prelazimo na izvještaje Češkova, amandman prvi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojen. E, drugi dio je otpao. Želite kontrolu? Dakle, amandman prvi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvojen. E, ostatak više ne vrijedi. Time smo završili postupak glasovanja i sada možemo nastaviti sa obrazloženjima glasova. E, I svima želim dobar tek.